Akcija financiranja vrijednosnih papira. Prvi će dobiti riječ izvjestitelj gospodin Renato Soru. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani potpredsjedniče komisije, kolegi i kolegice. Došli smo gotovo do kraja zakonodavnog postupka u kojem sam ja bio uključen posljednjih godinu i po dana. Postupak je počeo u prethodnom sazivu i nadam se da će sutra doći do konačnog e, usvajanja. Radi se o transparentnosti transakcija financiranja vrijednostih papira STF na engleskom, SFT. E, to je prvo zakonodavno izvješće na kojem sam ja radio pri Europskom parlamentu a, mislim da smo došli do jako dobro kompromisa između dva glavna cilja ovog akta. S jedne strane da imamo efikasno tržište sa dovoljno likvidnošću za SFT i transparentnost i jasna pravila kako bismo izbjegli e, sistemske e, rizike na financijskom e, tržištu. U 2007. godine izbila je kriza u SAD-u i onda se ona snažno prenijela na Europu i tako smo vidjeli e, ne samo kako svjetski bankarski sustav je međusobno povezan, isprepleten, nego i to da postoji sprepleten između tradicionalnog bankarskog sustava i bankarskog sustava koji je usporedan i koji ima slične funkcije kao i tradicionalne banke, ali djeluje izvan pravila koji se trebaju pridržavati kreditne institucije. E, Europska središnja banka je rekla da ako da je ovaj sustav usporednog e, djelovanja prezadužen Usporedni bankarski sustav može dovesti do e, prekomjernog zaduženja i može povećati rizik i opasnost e, za cijeli sustav. E, procijenjeno je da usporedni bankarski sustav 2011. godine predstavljao 51 tisuću milijardi eura, dakle četiri puta BDP cijele Europe. SFT su jedna od najvažnijih točaka koja povezuje tradicionalni bankarski sustav i usporedni bankarski sustav i zato je financijski odbor za financijsku stabilnost i Europska komisija oni su zajedno dali preporuke kako bismo imali više transparentnosti i sigurnosti i pritom zadržali dovoljnu likvidnost za ovo tržište koje je jako važno tržište na kojem se može garantirati mogućnost financiranja i korištenja likvidnosti. Uredba koju ćemo usvojiti, odnosno izglasati, ima tri važna cilja za ovo tržište. Kao prvo, Uredba traži da se sve transakcije e, prijave u centralnu bazu podataka. To će nam omogućiti da shvatimo koje su dimenzije, koje je e, opseg tih transakcija i koji je opseg e, usporednog bankarskog sustava. Investicijski fondovi su uključeni u ovakav sustav i mi ćemo ih bolje nadzirati. Nakon toga nadzirat ćemo bolje e, sustav ponovnog korištenja vrijednosnica. Pokušali smo poraditi na pojednostavljenju. Pokušali smo iskoristiti i druge uredbe koje postoje, koje se tiču finanskih sredstava kao što je, na primjer, EMIR. Pokušali smo i također e, usuglasiti potrebu za transparentnošću i sigurnošću transakcija koje provodi Europska središnja banka. E, mislim da ćemo imati dobar kompromis i da će sutra doći do usvajanja u vječnici. Hvala izvjestitelju. U ime komisije podpredsjednik Valdis Dombrovskis ima riječ. Izvolite. Hvala još jednom, zahvaljujem predsjedavajući što ste mi dali riječ. Poštovani zastupnici, drago mi je što mogu danas s vama govoriti o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira SFT i čestitam gospodinu Soru i izvjestiteljima u Sjeni na odrađenom poslu. Ova uredba je ključni dio našeg nastojanja da povećamo sigurnost i transparentnost na finanskim tržištima. Na taj način ćemo upravljati rizikom u ovom sektoru e, imajući na umu preporuke FSB-a. Imamo čitav niz mjera koje smo već poduzeli kako bismo regulirali usporedni bankarski sustav, na primjer e, uredba za infrastrukturu finanskog tržišta i E, direktiva o upravljanju fondovima koja omogućava reguliranje tih fondova. Oni koji su pratili ovaj predlog znaju da e, SFT su transakcije gdje se vrijednosnice koriste kao kolateral za e, davanje likvidnosti. To ima utjecaj na financijski sustav. Na taj način se bolje upravlja rizikom. To je jako važno za politike Europske središnje banke. Za vrijeme financijske krize postalo je jasno da nismo znali dovoljno o, o tome što se događa na tim tržištima i bez pouzdanih podataka bilo je teško djelovati. Europski ESRB, odbor za sistemske rizike, omogućuje nam je da bolje pratimo rizik na financijskom tržištu i da bolje donosimo odluke. To je također e, rezultat naše analize u komisiji. Zato mi je drago što smo gotovo stigli do konačnog dogovora oko ovog zakonodavnog akta koji će povećati transparentnost. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u radu oko ovog dokumenta i drago mi je što je došlo do sporazuma sa e, vijećem. E, jako je važno što ćemo ove transakcije e, moći registrirati u središnjoj bazi podataka. Na taj način ćemo bolje identificirati rizike i moći djelovati na ciljeni način. Drugo što je ovdje važno je da ćemo imati veću transparentnost za investitore u izvješćivanju i u drugim dokumentima. Investitori će imati informacije koje su im potrebne da donose kvalitetne odluke. Kao treće, na taj način ćemo imati više transparentnosti u vezi sa ponovnim korištenjem um, vrijednosti kao kolaterala. Na taj način ćemo izbjeći uh, rizik, rizike koji su povezani s time. Uh, prema tome pozivamo se na iskustvo koje imamo vezano uz prethodne uredbe. E, sustav izvješćivanja smanjit će e, opterećenje za mala i srednja poduzeća i omogućit će nam da izvješćujemo e, i da dajemo one podatke koji su potrebni za nadzor. Imaćemo repozitorije u kojima će biti pohranjeni podaci i njih ćemo trebati također prilagoditi situaciji imat ćemo e, nadzorna tijela na tržištu koja će pripremiti tehničke standarde za izvješćivanje. Surađivat ćemo sa ESMOM kako bismo imali dosljednu primjenu Europskoj uniji. Komisija će se zalagati e, i dalje i pokušati imati e, balans između rizika i rasta. Prijenos u nacionalno zakonodavstvo je jako važno ovdje mi možemo pomoći investitorima da donose kvalitetne odluke i možemo ohrabriti ih e, možemo smanjiti e, administrativno opterećenje i to na temelju postojećih informacija. E, informa uredbe koje već imamo bit će nam od pomoći i veselim se raspravi i glasovanju koje će se održati u četvrtak. Hvala lijepa na ovom izlaganju. A sada dajem riječ predstavnicima klubova u ime EPP-a gospođa Danuta Marija Hübner. Imate minutu i pol, izvolite. Hvala vam lijepo predsjedniče, potpredsjedniče Dombrovski, poštovani kolege. Ova nova uredba donješće e, novu dozu transparentnosti u financijski sektor. Imaćemo bolji uvid u tom što se događa u sustavu usporednog bankarstva, tko provodi transakcije s kim, pod kojim uvjetima i kojim sredstvima. To će sigurno pomoći sudionicima u tom tržištu. Također se nadam da će transparentnost spriječiti da se određene aktivnosti E, presele iz bankarskog sektora u nebankarski sektor. U tom smislu mislim da je osobito važno da informacije o e, transakcijama financiranja vrijednosnih e, papira budu objavljene investitorima. Dobro je što su se tri institucije složile da se kroz donošenje ovih propisa također unesu odgovarajuće promjene u emir svi znamo koliko je važna e, ova e, uredba i koliko je važno da imamo odgovarajuće podatke kako bismo mogli provoditi nadzor. Važno je da Europska komisija odredi da e, mehanizmi za nadzor u trećim zemljama jesu ekvivalentni onome što zahtjeva EMIR Također e, važno je e, znati i da će u druge ugovorne strane moći podnositi izvješća u ime obiju strana. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa. A sada u ime SDA zastupnik Jonas Fernandez. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti gospodinu Renatu Soru na njegovu radu u proteklim mjesecima. Zahvaljujem što je ovu uredbu donio pred plenarnu sjednicu. Mislim da je to iznimno važno. Važno je prekinuti sa nedostatnom transparentnošću u tržištima koja nisu regulirana naš klub zastupnika je mnogo energije uložio u e, to da zahtjeva novi sustav nadzora i pružanja informacija važno je da tržište ima informacije doista mislim da je naš klub zastupnika dao e, važan doprinos novom tekstu koji predlaže komisija u ovom novom ambicioznom projektu Unije, a to je Unija e, tržišta kapitala, moramo se pobrinuti da Unija tržišta kapitala ne bude novi put koji će voditi do usporednog bankarstva. Mi želimo tržište koje će biti regulirano i nadzirano i to mora biti temelj za e, izgradnju te unije. Hvala vam lijepo. U ime ECR-a gospodin Stanislav Ožog imate jednu minutu. Hvala vam lijepo predsjedavajući. Glavni cilj ovog izvješća jest povećanje financijske stabilnosti Europske unije. Taj se cilj može ostvariti ako povećamo transparentnost aktivnosti kao što su transakcije financiranja vrijednosnih papira i druge slične aktivnosti e, koje su jednako vrijedne financiranju vrijednosnih papira. ECR er zajedno sa EPP-om i ALDE-om je podnio amandmane i mislimo da smo zahvaljujući tim amandmanima uspjeli odagnati određene sumnje u pogledu nekih kontroverznih tema. Recimo smanjili smo uvjete vezane uz pružanje informacija o tvrtkama koje e, se nalaze na burzi. Također smo smo isključili odredbe koje se odnose na smanjenje kolaterala. Međutim, oprezan sam u pogledu nekih mehanizama koji bi nas mogli e, dovesti do ostvarenja ovih e, ciljeva. Hvala. Hvala. U ime kluba zastupnika Aldea, gospodin Filip Debaker. Izvolite, imate dvije minute. Zahvaljujem povjereniče, poštovani kolege. Ovo možda nije najžustrija rasprava koju smo danas u ovom parlamentu mogli vidjeti, ali mislim da ćemo ovom temom stvoriti stabilnije financijsko tržište i povoljnije okruženje za naše gospodarstvo. Dakle, transakcije financiranja vrijednosnih papira važna su e, tema i važan element u financiranju našeg gospodarstva. Čestitam komisiji na uravnoteženom pristupu pristupu. Uistinu mislim da ste uzeli u obzir sve dionike u području transakcija financiranja vrijednosnih papira eh, i da ovaj prijedlog ide u odgovarajućem smjeru. Dakle, ovdje se unose u tri ključna područja E, obveza izvješćivanja dakle obveza izvješćivanja odnosno ponošenja izvješća u trgovinski repozitorij a opterećenje za mala i srednja poduzeća je smanjeno jer se omogućilo njihovim e, drugim ugovornim stranama da podnesu izvješća u njihovo ime zatim fondovi moraju e, obavijestiti o aktivnostima ulagača a kao treće E, ovdje također govorite o transparentnosti u pogledu ponovnog korištenja sredstava e, dakle sredstva se mogu ponovno koristiti samo unutar određenih parametara i uz odgovarajuće odobrenje kada je već došlo do prenošenja vlasništva. Također mislim da je važno da imamo realističan vremenski okvir. Želimo da se izbjegne situacija koju smo imali sa uredbom EMIR. Sada sve strane imaju dovoljno vremena da ispune odgovarajuće uvjete. Znači mislim da je ovo uravnotežen pristup, da smo stvorili transparentnost u jednom vrlo teškom, vrlo stručnom tržištu, a da je opterećenje za e, sve dionike e, najmanje moguće i nadam se da ćete zato sutra glasati za. Hvala. A sada u ime kluba zastupnika E, pa, e, gospodine, potpredsjedniče, e, usporedno bankarstvo je velika opasnost za ekonomsku stabilnost. Razni svopovi samo pogoršavaju situaciju E, imamo e, tri milijarde e, dolara koji se, kojima se ovdje trguje, a ne postoji nikakva transparentnost. Moramo osigurati transparentnost. Moramo naročito zabraniti trgovanje vrijednosnim papirima na netransparentni način moramo e, ne možemo e, dozvoliti spekulacije niti e, aktivnost neodgovornih političara to neće koristiti niti građanima niti ulagateljima hvala hvala lijepa sada je vrijeme za gospođu Romanu Tomc. Imate minutu i pol. Hvala. Globalna kriza globalna kriza globalna kriza je pokazala e, kakove nedostatke sadrže naši financijski sustavi. E, pokazalo se kako brzo može doći do ozbiljnih kriminalnih dijela. E, takovi kriminalci mogu ostvariti velike dobiti. U ovom se području može, e, mogu ljudi brzo obogatiti, ali ova, a, ove brze dobiti e, mogu rezultirati kasnije u vrlo velikim gubicima. To treba spriječiti takove aktivnosti. E, moramo imati više transparentnosti ne samo kod banaka već i kod drugih financijskih institucija. U Sloveniji imamo velike e, probleme sa bankovnim sektorom. E, do, građani to moraju plaćati. Do sada ne znamo ko je za to odgovoran ako neki građanin e, želi dobiti odgovor što se događa u bankovnom sektoru onda dobivamo odgovor da je to bankarska tajna to je neprihvatljivo jer se to načelo e, zloupotrebljava to trebamo drugačije regulirati na europskom nivou hvala lijepa Hvala vam lijepo. Gospođa Nina Đil, imate minutu. Zahvaljujem. Čestitam kolegi Soru na izvrsnom izvješću. dakle, Ko će osigurati da u budućnosti ovakve transakcije financiranja vrijednosnih papira budu sigurnije? Dakle, glavni cilj je da bankarski sustav bude sigurniji i to kroz veću transparentnost i veći nadzor. Ovakve transakcije imaju važnu ulogu u financijskom sektoru jer osiguravaju likvidnost i pridonose e, namirenju duga te omogućavaju bolje korištenje kapitala obveza izvješćivanja pomaže prikupljanju podataka o dugovima i omogućava bolje praćenje e, područja rizika i e, bolje e, razotkriva izloženost određenih strana i protustrana. Po mom mišljenju ne možemo regulirati samo bankarski sektor dok druge aktivnosti koje su vrlo rizične se nastavljaju i dalje, a one su ključne za uspjeh unije tržišta kapitala. Hvala. Thank Hvala vam lijepa. A sada gospođa Barbara Kapel, imate minutu. Hvala predsjedniče, povjereniče E, e, od izbijanja financijske krize jasno je da se nadzor e, mora pojačati ne samo kod banaka već i kod banaka u sjeni oni te banke imaju veliki udio u financijskim transakcijama mm, kao što vidimo iz ovog izvještaja mm, ako banke u sjeni e, ne imaju teškoće onda mogu kontaminirati cijeli financijski sektor stoga trebamo više transparentnosti za ulagatelje kreditni instituti i druge institucije e, moraju objavljivati e, svoje rezultate i poslovanje Operativni troškovi koji e, će nastati kroz e, ovo izvještavanje moraju biti što niži. E, moramo poboljšati infrastrukturu to znači bolje upravljanje i tu trebamo zahvaliti izvjestitelju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada imamo na jednu minutu Tomasa Mana. Imate minutu i 30. Hvala lijepa potpredsjedniče. Na putu do bankovne e, unije Europska e, unija je postigla napredak, ali nadzor trebamo pojačati ne samo u tradicionalnom bankovnom sektoru, već i kod banaka u Sjeni. ESMA, na primjer, EBA u Londonu e, moraju E, ocijeniti moguće rizike. E, e, tako će ulagatelji bolje, imati bolji uvid u sigurnost ulaganja. Banke u sjeni mogu utjecati na cijeli financijski sektor jer previše koriste efekt polug, učinak poluge Stoga, e, e, međutim, e, regulacija ne smije voditi do toga da se sve više poslova iz tradicionalnih banaka prebacuje u banke u sjeni. Pozdravljam sporazum u trijalogu da se dođe do dobre uredbe Ovaj rezultat je e, e, značajan napredak u transparentnosti. U gospodarstvu e, transakcije financiranja vrijednostnih papira su vrlo važne. Stoga to treba regulirati, a isto tako smanjiti opterećenja za mala i srednja poduzeća. Koliko god je to moguće. Hvala. Hvala lijepa. A sada imamo Alfreda Santa. Zahvaljujem predsjedatelju. Jasno je da nam su nam potrebne banke i financijske institucije koje će funkcionirati na temelju transparentnih pravila međutim također smo svjesni i deflacije i svjesni smo da imamo veliki manjak e, investicija u Europi. Dakle, potrebno je pronaći odgovarajuću ravnotežu između e, divergentnih interesa. Uvođenje novog sustava nadzora Eh, jer je ovdje riječ o transakcijama financiranja vrijednosnih papira možda je nužan no moramo ispuniti ekonomske eh, zahtjeve pojedinog vremena Dakle, i dalje očekujemo da banke podupiru najveća ulaganja e, koja su Europi potrebna. Zato je važno da Europa ne odašilje e, suprotne poruke. S jedne strane želimo da banke i financijske institucije budu proaktivne i omoguće financijski rast, a s druge strane govorimo im da moraju poštivati nove i opreznije načine poslovanja. Želimo e, da nas uvjerite da ovo što ovdje radimo koliko god da je nužno neće dovesti do toga da se financijske e, institucije povuku pred većim rizicima. Hvala vam lijepo, a sada riječ ima Alesija Marija Moska. Imate minutu. No vidim da je nema. Onda dolazimo do postupka spontanog javljanja za riječ. Prvi govornik, gospodin Stanislav Polčak, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Mislim da se svi slažemo kako je potrebno bolje rasvijetliti to takozvano usporedno bankarstvo ili bankarstvo u sjeni, tu sivu zonu u kojoj banke djeluju. Jedan od kolega rekao je da špekulativni rad banaka i redovni rad banaka treba razdvojiti. E, to po mom mišljenju nije točno, ali u svakom slučaju trebamo više transparentnosti kada je riječ o bankovnim aktivnostima. Moramo se zalagati protiv visoko špekulativnog djelovanja e, koje donosi veliko zaduživanje, a to onda naravno predstavlja rizik da dođe do velikog urušavanja sustava i na kraju pozdravio bih e, prijedlog kojim se nastoji smanjiti administrativno opterećenje za mala i srednja poduzeća. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodin Sani, izvolite. Hvala. Jedna od velikih opasnosti s kojim se sada trebamo suočiti je upravo to nešto sa čime se prethodna komisija već suočila. Već e, nekoliko godina provodi istraživanje kako bi se bolje istražio ovaj e, usporedni bankarski sustav. Današnja rasprava je važan korak naprijed. Izgleda sada više znamo o ovom pitanju u odnosu na e, prošlost. Međutim, e, apsorcijski kapacitet usporednog bankarskog sustava E, raste brže nego što europske institucije su u stanju reagirati. Htio bih pozvati Europsku komisiju na to da brzo reagira. Mi podržavamo ovaj put koji ste vi predložili jer se bojimo da bi ekonomski izazovi pred kojima se Europa danas nalazi mogli ubrzati još više širenje ovog područja koji nije reguliran. Dakle, budite brzi, povjereniče. Hvala vam lijepa. Gospodin Marijas. Od 2008 E, propast tih hipoteka e, postalo je jasno koliko je važna transparentnost u financijskom sektoru. Banke u sjeni treba regulirati kako bismo izbjegli te rizike. E, čuli smo koliko je teško regulirati e, sve transakcije sigurnosnim e, vrijednosnim papirima e, banke u sjeni su jako zadužene pitamo se onda kamo se usmjerava taj kapital E, e, tu se radi o dobiti, a ne u razvoju i zapošljavanju. Ovaj e, gospodarstvo kazina treba zaustaviti. Gospodin Marko Valj, izvolite. Hvala. Usporedni bankarski sustav e, iz 2009. godine je sustav gdje se koncentrirao sistemski rizik. Zato smo trebali imati radikalni pristup, a ne kompromis kao pristup, jer transparentnost nije dovoljna. Morali smo još više limitirati korištenje e, efekta prekomjernog iskorištavanja. Od krize 2009. krenuli smo u pravom smjeru i komisija je to učinila. Išli smo prema boljeg reguliranja financijskog bankarskog sektora. Nažalost, zbog bank structural reform i zbog ove teme o kojoj danas govorimo, e, došlo je do nedostatka političke volje za stvaranje bolje regulative zato što e, idemo prema deregulaciji korištenjem e, sistemskih proizvoda ni nemamo više na umu ono što smo trebali naučiti 2009. godine ne smijemo posustati pred finanskim sustavima koji nalažu nekakve uvjete jer politika mora znati donositi regulative za finanski sustav. Hvala. Gospodine Vali. A sada dajem riječ našem gostu, potpredsjedniku Dombrovskog u ime komisije. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici, drago nam je što je tako velik broj vas podupro ovaj prijedlog koji će povećati transparentnost na financijskim tržištima komisija očekuje da će se financijska pravila finalizirati što to prije bude moguće kako bi čitav sustav mogao profunkcionirati. Čim prikupimo podatke započemo s analizom kako bismo utvrdili potencijalne rizike i pobrinut ćemo se da se tim rizicima na odgovarajući način upravlja. Dakle, do kraja 2016. godine ESMA bi trebala eh, razmotriti sve e, rezultate koje joj e, dostavi Europski odbor za sustavno e, za sistemske rizike, a u pogledu kolateralnih, korektivnih faktora za kolaterale. Na taj način ćemo se pobrinuti da imamo odgovarajuće savjete od odbora za financijsku stabilnost vezane uz europsko tržište. Cilj je naravno da pomognemo investitorima da njihova ulaganja se temelje na dobrim informacijama i da naše tržište bude sigurnije. Hvala. Hvala. Povjereniče, potpredsjedniče komisije, sada riječ ima izvjestitelj e, zastupnik Soru. Imate dvije minute, izvolite. Hvala predsjedavajući. Jako mi je drago zbog komentara koje sam čuo večeras u vječnici u vezi s time da se svi slažu oko dokumenta koji će sutra biti izglasan. Čuo sam zabrinutost e, nekih kolege i kolegica. Kolega Vali je posljednji govorio i tome se je prilično dojmilo. On je bio previše rigorozan što se tiče činjenice da nismo uspjeli e, postaviti limit za efekt poluge i nismo uspjeli odrediti maksimalan broj puta e, koliko se instrumenti mogu ponovno iskoristiti. E, FSB nam treba dati neke naznake i nakon analize mi ćemo dobiti podatke jer nije dobro prekomjerno regulirati posebice na ovakvom tržištu koje je jako važno jer garantira likvidnost financijskim tržištima. Mislim da možemo biti zadovoljni ovim tekstom oko ovog teksta je došlo do velikog konsenzusa, zato zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni zbog njihovog konstruktivnog doprinosa i zahvaljujem Europskoj komisiji, posebice općoj upravi FIZM i zahvaljujem predsjedništvu Italije i Latvije. Zahvaljujući tim predsjedništvima uspjeli smo doći do toliko dobrih rezultata. Zahvaljujem gospodine Soru. Zahvaljujem dakle izvjestitelju. Ovime zatvaram raspravu.